kineskih e, tijela što se tiče raznih politika i neke stvari obavljamo zajedno. E, međutim, postoje brojna otvorena pitanja o kojima smo mi uglavnom govorili, a nismo toliko na tome radili u praksi a e, to se većinom odnosi na gospodarstvo. E, Kina je ekonomska supersila, e, tehnološka supersila, predvodnik u tehnologiji, u poslovanju u brojnim područjima i zato E, nema nikakvog smisla Kinu promatrati kao, samo kao zemlju u razvoju. Jest Kina zemlja u razvoju što se tiče brojnih aspekata, međutim ako uzmemo u obzir snagu Kine u globalnom gospodarstvu, tu postoje svi razlozi e, da očekujemo reciprocitet i to je ono što očekujemo od Kine. Očekujemo pristup e, strateškog partnera koji počiva na uzajemnosti. posebno kada govorimo o pristupu tržištu i politikama na tom području. Europsko vijeće zatražilo je od komisije osim toga da pripremi konkretne prijedloge za unapređenje e, ekonomskih odnosa s Kinom. To je ono na čemu trenutačno radimo. Primjerice pripremamo propise o državnoj potpori što se tiče e, trećih zemalja. Kao što znate imamo stroga e, pravila u pogledu državne potpore kada se radi o akvizicijama unutar Europske unije, a ista pravila ne odnose se na treće zemlje. To je problematično. Želimo osigurati jednake uvjete za sve, postoji žestoka konkurencija, ali ona ne smije biti nepoštena. I zato trebamo osigurati da naše jedinstveno tržište bude otvoreno za sve, ali da bude pošteno za sve. Ne možemo dopustiti nepoštenu konkurenciju u Europi. Osim toga, kao što je ranije rekao predsjednik Tusk, očekujemo da ćemo dovršiti pregovore eh, o, sporazumu o investicijama s Kinom do 2020. To je iznimno važno i to će biti korisno za europska eh, i kineska ulaganja. Osim toga, radimo na tome da Kina e, prihvati naše oznake zemljopisnog podrijetla, o tome pregovaramo, ali još nemamo rezultate i to još nije usvojeno. Dakle, uvaženi zastupnici, kao što sam rekao, e, riječ je o strateškim partnerima koji tjesno surađuju u brojnim područjima, ali posebno je ekonomska suradnja, prostor gdje su potrebna poboljšanja kako bismo e, očuvali jednake uvjete za sve i omogućili da europska poduzeća mogu poslovati u Kini na način eh, na koji to mogu kineska poduzeća u Europi. I agree. Slažem se. I na samom kraju predsjednik eh, Europskog vijeća, gospodin Donald Tusk. Izvolite. Thank you, Mr. President. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Samo dvije napomene. E, kao prvo, jedno pojašnjenje. Ovo nije zadnje Europsko vijeće prije europskih izbora. E, velika je vjerojatnost da ćemo se ponovno sastati u travnju i razgovarati o Brexitu, a sigurno ćemo imati sjednicu u Sibiju 9. svibnja gdje ćemo također razgovarati o dugoročnoj strategiji Europske unije. E, to će biti neformalna sjednica, ali na njoj ćemo se baviti iznimno važnim temama. E, rekao bih nešto gospodinu Faražu. E, gospodine Faraž, iznijeli ste strastvenu argumentaciju kojom ste se usprotivili drugom referendumu. Međutim, Istina je da je došlo do drugog referenduma 2016. Jer prvi je bio 1975. i tada je velika većina e, britanskih građana zaključila da je mjesto Ujedinjene kraljevine u europskoj zajednici. Vi ste ti koji ste se dosjetili mogućnosti da se organizira drugi referendum kako bi se poništili rezultati prvog referenduma. Onda izvolite i danas biti dosljedni samome sebi. Hvala. E, zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Euh, Dragi kolege, sada ćemo nastaviti raspravu. Sada imamo zajedničku raspravu u paketu za mobilnost. Dakle, zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućenje vozača u sektoru cestovnog prometa, zastupnica Kilonen, zatim dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblje odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa, gospodin Van de Kamp, te prilagođavanje kretanjem u sektoru cestovnog prometa, gospodin Ertug. Riječ ima zastupnica Kilonen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uvažene kolegice i kolege. E, ova tema pretvorila se u sagu. E, treba nam e, doista puno snage i ustrajnosti kako bismo se i dalje bavili i angažirali na ovoj temi kojom smo se počeli baviti prije dvije godine. E, riječ je o propisima za prijevoz i odgovarajućim e, uvjetima koji se trebaju osigurati na tržištu. E, riječ je o pravom izazovu. Uspjeli smo doći do nekih kompromisnih rješenja, međutim postoje oni koji smatraju da ovdje ima previše E, kompromisa. A pak, e, s druge strane, postoje i oni koji smatraju da nismo dovoljno ambiciozni i da bismo trebali uvesti daleko stroža pravila. No, e, kompromisna rješenja obično su takva da se ljudi na koncu ne osjećaju kao pobjednici. kad sam bila mala očekivala sam da sve bude po mome. Međutim, e, ono što sada ovdje imamo su poštena pravila u sektoru prijevoza koja će omogućiti vozačima i poduzećima da uspješno posluju u Europi. Bilo je zanimljivo pratiti raspravu na ovu temu i e, tvrdnje e, da imamo jako puno kompromisa. E, mnogi od tih kompromisa e, nisu e, prihvatljivi mnogima, međutim mi želimo osigurati prihvatljive uvjete za vozače u Europi. Osim toga znamo da postoje prijevozničke tvrtke koje zaobilaze propise o cestovnom prijevozu Od samog početka krenuli smo i od položaja takozvanih nomadskih vozača, vozača koji dugo izbivaju od svoje kuće, a želimo osigurati da imaju mogućnost vratiti se kući i ondje provoditi odmor. E, bitno je da postoji mogućnost da se vrate kući ili negdje drugdje na neko definirano mjesto gdje mogu e, provesti svoju stanku. Osim toga, e, jedan od ciljeva bio je osigurati da se svima za istu vrstu posla isplaćuje ista plaća, jer u sektoru E, prijevoza e, krećemo od tog načela ista plaća za istu vrstu posla. Nekima to nije bilo dovoljno. E, neki su se vodili primjerom direktive o upućivanju radnika. Postoje oni koji se zalažu za tu vrstu socijalne zaštite, ali smatram da bi to eventualno dovelo u pitanje fleksibilnost Ovdje se trebamo pozabaviti pitanjem kako spriječiti da kamioni voze po Europi prazni nakon što istovare teret. E, moramo spriječiti za obilaženje pravila, stati na kraj nezakonitom korištenju mogućnosti kabotaže i drugim nezakonitim praksama. Osim toga trebamo smanjiti opterećenje. Tu postoje jasna pravila i mogućnost uvođenja e, pametnih e, tahografa i e, isto tako druge mjere. Došli smo do određenih kompromisa. Mnogi su se si dali truda kako bi spriječili glasovanje na ovu temu. Mi smatramo da trebamo osigurati glasovanje i osigurati jednake e, propise za vozače i trgovačka društva. Zahvaljujem. Zastupnik Van Kamp. Zahvaljujem. Evo da se nadovežem ono što rekla zastupnica Kilonen. Ne mogu mm, osim potvrditi da je ovaj paket za mobilnost zapravo integrirani paket. Govori o upućivanju vozača, govori o vremenima e, vožnje i odmora te o kapotaži. Mi smo u proteklih nekoliko tjedana i zadnjih nekoliko dana vidjeli da je to jako teška tema s političkog stajališta koja zahtijeva e, upravo ono što je ključno za ujedinjeno tržište Europske unije. U moje vrijeme, e, znači, po mom mišljenju, smatram da bismo trebali poboljšati uvjete rada vozača po pitanju dnevnog i tjednog vremena vožnje. Dakle, ovdje nije toliko e, znači, e, riječ o dnevnim vremenima vožnje i odmora, jer to je razriješeno u drugom dokumentu, nego se radi ovdje o tjednom odmoru i odmoru tijekom noći. To su najvažnija pitanja. Dakle, vozač mora znati gdje će se moći odmoriti tijekom vikenda. Što smo vidjeli? Vidjeli smo da na mnogim europskim cestama postoje nezakoniti parkinzi gdje ne postoje sanitarni čvorovi, gdje ne postoje kuhinje, a mi pokušavamo razriješiti tu situaciju kroz ove dokumente i kroz prijedloge Europske komisije. Ono što nam je prepreka na tom putu je e, znači e, sud e, u Luksemburgu koji je rekao da znači obavezni odmor tijekom tjedna se ne smije više provoditi u kabini i zato moramo pronaći rješenje tako da zabranimo taj određeni odmor u kabini, spavanje u kabini kroz prikladno razdoblje koje će biti dopušteno za prijevoz. S druge strane vozač kada se vrati kući ne želimo da oni predugo E, izbivaju iz kuće više od četiri tjedna i želimo im osigurati da se nakon četiri tjedna mogu vratiti kući, a, poslodavac mora zajamčiti svojim zaposlenicima, e, zajamčiti povrata kućama e, upravo zato kako bi se izbjegle te predugačke nomadske vožnje. Taj vikend, ako se provodi izvan kuće, mora se provoditi na parkinzima koji su za to opremljeni. Također, kada govorimo o vozačima autobusa, znate da E, putnici nisu ipak roba i da drugačija pravila vrijede za njih. Kod njih moramo biti nešto fleksibilniji s obzirom da je ovdje riječ i o višečlanim posadama. E, neki od socijalista kažu da se može voziti tako da se e, da postoji više članova u posadi, ali stvar je u tome da je bitno ograničiti broj radnih sati i dana. Važni, važan element je taj da sve te e, uredbe moraju biti međusobno usklađene i da moraju biti prilagođene za primjenu u praksi. O tome je govorila i zastupnica e, i zastupnica prije mene. Mi moramo do 2024. godine uvesti instalaciju, obaveznu instalaciju digitalnih tahografa. Također postoji ovdje i pitanje poslovnog nastana poduzeća te tih fiktivnih poduzeća. E, a da ne govorimo o kabotaži i opućivanju radnika. Moramo biti jako oprezni. Ako imamo prestrogo zakonodavstvo, onda fleksibilnost unutarnjih tržišta dolazi u pitanje i ona će e, pretrpiti štete i velike prepreke zbog konkurentnosti. Trenutno e, vozači pate zbog prevelike, e, znači zbog prevelikih e, napora. Ima ih jako puno u Europi, a to je ono što se može razriješiti boljim uvjetima rada i većom fleksibilnosti. Zahvaljujem. A sad dajem riječ zastupniku Ertogu. Hvala vam najljepša, gospođo predsjednice, uvažene kolegice i kolege. E, kao prvo, nadovezao bih se na ono o čemu su govorili prethodni govornici. Naime, e, činjenica je da na europskim autocestama u međuvremenu postoji situacija koja velikom većinom više nije održiva nije održiva ni za pojedine regije koje nemaju potrebnu infrastrukturu, ali isto tako nije prihvatljiva za one koji moraju obavljati svoj posao svakodnevno na cesti daleko od e, svoje obitelji, daleko od svoje domovine. I tu je važno reći to da ovaj posao više nije tako unosan, nije zanimljiv E, ne radi se samo o novcu, ali ako pogledamo prosječnu plaću vozača recimo u nekim dijelovima Europe oni su iznad prosjeka, međutim ipak postoji manjak vozača. Dakle, to nije povezano isključivo s novcem, nego je povezano s time da su uvjeti loši. Uvjeti su loši. Ako ste na putu tri mjeseca, i onda smijete biti kod kuće mjesec dana kako biste onda opet tri mjeseca bili na putu, onda u određenom trenutku više nemate volje raditi taj posao. I zato je dobro što je Europska komisija e, predstavila ovaj paket. I kao što su dvoje prethodnih izvjestitelja s pravom rekli, radi se upravo o tome da ovaj sektor u Europi treba biti oblikovan na način e, kao prvo E, da održimo e, ovo tržište u Europi, da postoji mogućnost pristupa, ali istodobno e, treba paziti da oni koji koriste socijalni dumping da njima oduzmemo podlogu za poslovanje. E, prošle godine u srpnju smo glasovali u parlamentu i sva tri dosija su odbijena. E, prošlo je dakle viš, skoro godinu dana i mi smo se bavili ovom temom u svim klubovima i u konačnici smo unijeli potrebne kompromise. Naravno da e, su kompromisi e, nešto što ne može zadovoljiti sve, ali upravo zato se to zove kompromis i zato je dobro da smo u konačnici nakon 3. prosinca, kada je na vijeću došlo do općeg pristupa koji je usvojen većinom, dobro je da nakon toga još jednom imamo mogućnost djelovati i formulirati rješenja. Mi smo ta rješenja ovdje unijeli. Međutim, Međutim, sada se koriste određeni postupovni trikovi, ispričavam se što to tako zovem i to se sada pokušava dovesti u pitanje. Međutim, činjenica je da su nam potrebni ovi propisi. Postoje stotine tisuća vozača koji na to čekaju. E, postoje poduzeća koja pošteno postupaju sa svojim radnicima. To su ozbiljna poduzeća i oni čekaju da usvojimo ove propise. I što će se dogoditi ako do toga ne dođe? onda će to značiti da i nadalje imamo ovu sadašnju situaciju sa puno sivih zona, a osim toga neke države članice e, će pokrenuti jednostrane mjere, a e, to znači da će ponovno Europska komisija morati djelovati i zbog toga i zato vas još jednom pozivamo da podržite ovaj kompromis. E, što je sadržano u mom dosjeu, pristup tržištu i kabotaža? Mi smo pokušali ukloniti slabosti postojećih propisa jer unutar sedam dana moguće su e, tri e, postupka, tri vožnje. Pokušali smo uspostaviti novi sustav jer neke stvari nisu bile izvedive, nije postojala mogućnost kontrole. Došli smo do rješenja koja podržavaju također i istočno europske države. Dakle, u konačnici ovo je kvalitetan pristup i on zaslužuje da se o njemu glasuje. Hvala. Commission de l'emploi des affaires sociales, monsieur vous Gospodin Bak, imate jednu minutu. E, hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, zahvaljujem kolegicama i kolegama iz odbora za zapošljavanje. E, imali smo kvalitetnu suradnju i mislim da smo izradili kvalitetno izvješće. Nažalost, sada smo taoci i naše izvješće postalo je taoc cijelog paketa. Ne želimo ovdje ulaziti u sami sadržaj. E, kolegica Kilunen, kolega Van de Kamp i kolega Ertug obavili su kvalitetan posao. Ovdje bih e, spomenuo nekoliko stvari. E, prije nego što pustimo ovaj paket da propadne, moram reći da e, postoje neprihvatljivi uvjeti na cesti, na e, odmorištima. E, to je neodgovorno. Puštamo neozbiljna poduzeća da i nadalje prolaze, pronalaze rupe u zakonu kako bi radili na nezakonit način. Mislim da moramo stati na kraj takvoj praksi. Ja se nadam stoga, drage kolegice i kolege, da ćete sljedeći tjedan preuzeti odgovor odgovornosti i da ćemo moći uvesti red na ceste, da ćemo osigurati uvjete za vozače koji su dostojni čovjeka. Hvala. E, zastupnica Dlabajeva na jednu minutu u ime istoga odbora. Zahvaljujem. Današnji dan je za mene veliko razočaranje. Mi smo e, propustili jednu ogromnu priliku zbog e, toga što ne možemo donijeti odluku koja je ključna za europsko gospodarstvo. Iskupili smo mogućnost i priliku da budemo odgovorni političari. Trebali smo usvojiti posebna pravila koja su ključna za visoku mobilnost tog sektora. Nama su potrebni ti propisi kako bismo zaštitili naše vozače od e, zakonodavne nesigurnosti. Zar ne želimo da, zar želimo da svaka država ima vlastita pravila i vlastite načine primjene tih pravila? Danas smo izgubili tu priliku. Kolege, umjesto da se suočimo sa prilikama, mi smo napravili korak prema unatrag i zaboravili smo da je promet ključan za unutarnje tržište i da je roba ta koja mora prelaziti granice na tečan način, a da pravila treba biti primjenjiva i uravnotežena. Moramo zaboraviti zaboraviti politiku i moramo se vratiti jednom rješenju, a to je kompromis. Imat ćemo priliku idući tjedan. To je obveza, to je odgovornost svih nas i zato smo odabrani i zato smo ovdje. E, loptice sad u našem polju. Za, e, povjerenik Vela u ime komisije. Ispričavam se, li imamo plavi karton. Gospođo odlabava prihvaćate li odgovoriti na pitanje kolege? Gospodin Kramer. Čuli smo danas određene kritike. E, u ponedjeljak ste dobili 1600 amandmana. E, imali ste dva sata da reagirate na to, a rok je istekao za nove amandmane. Ovakav postupak e, nisam vidio i doživio u ovom parlamentu u 15 godina. To nije demokratski. U čemu je problem ako glasujemo sljedeći tjedan? Naravno da zajedno želimo tražiti kompromisna rješenja E, međutim, uopće nisu bili uključeni izvjestitelji u sjeni i zato mislim e, da je dobro što danas nećemo glasovati. Ja ne želim e, u kratko vrijeme čitati 1600 amandmana i onda reagirati na to isti tren. To nije demokratski postupak. Gospođa Labajova, dragi kolega, ja sam prva koja je zamišljala jednostavnije i jasnije glasovanje, ali odgovorni smo danas za činjenicu da naši prijevoznici i naši vozači i dalje se nalaze u situaciji nesigurnosti i neizvjesnosti. Mi moramo prihvatiti to da moramo raditi cijelu noć ako je potrebno, jer to je naša odgovornost i zato su nas ljudi odabrali. Zahvaljujem. A sada dajem riječ povjereniku Veli. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici, uvaženi izvjestitelji. Povjerenica Bulc ispričava se što danas ne može biti ovdje. Naravno da ovaj paket za mobilnost predstavlja politički prioritet e, za komisiju, a posebice za povjerenicu gospođu Bulc. Međutim, e, ona mora sudjelovati e, na sjednici neformalnog vijeća za promet koji se održava u Bukureštu. U svibnju 2017. kada je komisija usvojila prvi dio paketa, on je sadržavao poboljšane uvjete rada u sektoru cestovnog prijevoza. Kao drugo, bilo je važno osigurati pošteno tržišno natjecanje i izbjeći rasjepkanost unutarnjeg tržišta e, kao posljedica nekoordiniranih nacionalnih propisa. Treći cilj je bio je smanjiti administrativno opterećenje za gospodarske subjekte i omogućiti učinkovitije ciljane kontrole pomoću digitalizacije. Od tada e, smo prevalili dug put. E, zahvaljujem e, na uloženom naporu, posebno zahvaljujem izvjestiteljima gospođe Kilonen, gospodinu Van de Kamp i gospodinu Ertugu koji su bili glavni pokretači u cijelom ovom procesu. Od samog početka znali smo da će ovo biti maraton, a ne sprint. Ulog je visok što se tiče ovih prijedloga. Upravo zato je bilo potrebno određeno vrijeme dozrijevanja i preispitivanja kako bi se poboljšao prijedlog. Opći pristup ostvaren je na vijeću 3. prosinca prošle godine. Izvjestitelji i izvjestitelji u Sjeni radili su na ovom dosjeu, na ovim dosjeima, tako da se približavamo cilju, a to je kompromisno rješenje. E, tu nam je sad potrebno e, jedno e, revolucionarno rješenje. Trebamo osigurati bolje uvjete za rad vozača i obavljanje djelatnosti prijevoza. Ovaj sektor ne može više čekati. Dogovor u ovom domu pokazat će da smo spremni riješiti izazove s kojima je suočen ovaj sektor. Intenzivan angažman na parlamenta omogućit će nam da dođemo i do nekih rješenja za prijeporna pitanja. E, moramo se boriti protiv takozvanih fiktivnih e, društava, e, unaprijediti suradnju sa tijelima, bolje koristiti digitalne instrumente kao što je tahograf, elektronski teretni list, dokumentacija i moramo imati proporcionalna pravila za laka gospodarska vozila. Napredak e, na ovim pitanjima omogućit će parlamentu da se usredotoči u svojoj raspravi na preostala pitanja, a to su pravila o kabotaži, e, trajanju vožnje i odmora i e, osim toga na lex specialisu, odnosno na primjeni propisa o upućivanju u cestovnom prijevozu. Smatramo da kompromisni prijedlog koji je podnesen predstavlja kvalitetnu ravnotežu i njime se ostvaruju ciljevi koje je komisija željela ostvariti svojim prijedlogom. Bolja provedba, bolji uvjeti rada, manje administrativno opterećenje u cestovnom prijevozu i korištenje prednosti digitalizacije. U ovoj fazi e, komisija e, ima opću rezervu, ali i dalje će sudjelovati i podržavati raspravu sa ciljem ostvarenja dogovora što se tiče tiče ovih prioritetnih dosjea. Podržavamo amandmane kojima se e, čuva ravnoteža između slobode, pružanja usluga prijevoza i poboljšanja uvjeta rada te smanjenja administrativnog opterećenja. sada dopustite nekoliko komentara. Kao prvo, nekoliko riječi o lex specialisu i upućivanju radnika. Kada je revidirana opća direktiva o upućivanju radnika, iznesena je spremnost da se usvoje specifični propisi za cestovni prijevoz. E, podijeljeni e, modele što se tiče e, direktive o upućivanju i drugi propisi predstavljaju kvalitetnu ravnotežu između zaštite vozača i slobode gospodarskih subjekata da pružaju prekogranične usluge prijevoza. E, izvjestitelj to podržava i to je sadržano u općem pristupu koji je usvojilo vijeće. Osim toga, e, što se tiče cestovnog prijevoza i upućivanja, moramo imati pravila koja je jednostavno primjenjivati i kontrolirati uz pomoć digitalnih instrumenata. Vjerujemo da ovaj pristup e, za koji se zalaže gospođa Kilonen pomaže da ostvarimo te ciljeve. E, nekoliko riječi o pravilima o trajanju vožnje i odmora. To je vrlo osjetljiva tema koja je naravno povezana i sa uvjetima rada i sigurnošću na cesti. E, komisija smatra da vozač mora biti u mogućnosti koristiti e, duži odmor, odmor tijekom vikenda sa obitelji ili mora imati prihvatljiv smještaj e, ne u kabini kamiona. Osim toga mora imati mogućnost e, parkirati se na sigurnim odmorištima. Moramo osigurati odgovarajuća odmorišta. Komisija potiče izgradnju e, sigurnih e, i kvalitetnih odmorišta, između ostalog kroz financijsku potporu iz proračuna Europske unije. Uvjeravam vas da će komisija osnažiti svoje napore i povećati sredstva iz instrumente za povezivanje Europe. Što se tiče prijevoza putnika, postoji jasna poruka u zadnjim tjednima pravila o trajanju vožnje, trajanju stanki nisu prilagođena potrebama vozača autobusa. E, mi smo spremni krenuti s preispitivanjem konkretnih propisa koja se odnose na te vozače ukoliko ovaj dom to zatraži. Zasigurno naš će cilj ostati isti, poboljšati uvjete rada za vozače i odgovarajuća sigurnost na cesti. I na posljedku nešto o pravilima o pristupu tržištu i kabotaži. Drago mi je što izvjestitelj ostaje pri konceptu neograničenog broja operacija tijekom određenog vremenskog razdoblja kao što je to predložila komisija. E, kabotaža, vrijeme odmora i vraćanje kamiona u državu članicu poslovnog nastana e, bili su tema intenzivnih rasprava. E, ovdje moramo iznaći potrebnu ravnotežu. Obveza da se kamion vrati u državu članicu poslovnog nastana treba se preispitati zajedno sa dodatnim kriterijima za poslovni nastan, a isto tako novim pravilima kojima će se omogućiti vozačima da se vrate kući i to redovito. Poštovana gospođo predsjedateljice, uvažene zastupnice i zastupnici, e, veselim se daljnoj raspravi. Molim vas da razmotrite poveznicu između različitih e, segmenata paketa za mobilnost. Pozivam vas da djelujete konstruktivno i da se usredotočite na rješenja od kojih će profitirati sektor cestovnog prijevoza, e, vozači, radnici i naravno i europsko gospodarstvo. To će biti presudno za naš daljnji rad. Hvala vam lijepa na pozornosti pozornost. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Lupe. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Prije svega želim reći koliko sam tužna što nije nakon mjeseci rada postignut sporazum. Želim reći sljedeće stvari. Moramo imati na umu različite situacije u cestovnom prijevozu u EU u smislu daljenosti i vremena i taj paket pokušao je e, pronaći zajedničko dobro za cijeli taj sektor, a ne postaviti zemlju protiv zemlje. Važno je štititi sigurnost radnika. No, ne možemo se pobriniti da postoje e, generalizacija pravnih praksi koje se koriste u protekcionističke svrhe. Ne možemo narušiti slobodu kretanja, poslovanja, poslovnog nastana i pružanja usluge. To su osnovni elementi unutarnjeg tržišta i cijena integracije u Europsku uniju. Ako želimo Europu sa većom kohezijom u gospodarskim i e, socijalnom smislu, ne možemo stvarati prepreke unutarnjem tržištu, e, a to je unutarnje tržište tako smo teško postigli. Počinjemo sa klubovima. E, gospodin Deli, izvolite. Hvala lijepa gospođice predsjednice. E, desetljećima e, kapotaža i sloboda e, pružanja usluge pokretačka snaga europskog gospodarstva u cjelini. Nažalost, neke države članice donijele su nacionalne mjere koje su duboko podijelile europsko jedinstveno tržište cestovnog promjena. Rješenja koje je predložila komisija nisu bila poboljšanja, još su više podijelile zemlje između središta i periferije E, dali su prijedloge koji jednostavno nisu bili provedivi. U vijeću devet zemalja bilo je protiv, jedna je bila suzdržana, no ipak su ti prijedlozi bili progurani. Sad je na redu parlament. Moramo govoriti o osnovnim načelima, europskim vrijednostima, ali i o stupovima Europske unije, sloboda pružanja usluga i cijelo jedinstveno tržište zapravo su ugroženi na ovaj način. Ako govorimo o cestovnom prijevozu, ne možemo imati uspješno europsko gospodarstvo bez e, ako stvaramo prepreke u cestovnom prijevozu moramo se vratiti za pregovarački stol pronaći kompromise no to se ne događa prekasno je kraj našeg mandata europski parlament i politički klubovi potpuno su podijeljeni i zapravo ne možemo čak o tome ni razgovarati. Imamo više od tisuću amandmana. Kako, je, e, kako bi bilo moguće postići rješenje u takvim uvjetima? To godinama nismo uspjeli i mislim da ovo moramo odgoditi za novi parlament. Bolje je da nemamo nikakav sporazum nego loš sporazum. Da se pridržavate zadanog vremena jer je popis govornika zaista jako dugačak. Gospođa Ela Stender u ime socijalista i demokrata na jednu minutu. Hvala lijepa Jako žali što ovdje nije e, povjerenik u ovom raspravi. E, u, želim zahvaliti na dobrom e, radnom okruženju i duhu koji smo imali sa izvjestiteljima i izvjestiteljima sjeni. Zapravo ostvarujemo napredak prema obvezatno je naravi tahografa od 2020. ali ne želimo nikakvu diskriminaciju. Ne želimo ksenofobičnu diskriminaciju. Mi e, ne želimo da vozači budu odgovorni i mi e, zaista smatramo da e, poduzeće za prijevoz mora učiniti sve što je moguće da ostvare svoju kontrolu jer u doba 5 g u smislu interneta kompjutera zaista je besmisleno da vozači moraju čekati uz cestu. Bitno je da olakšamo međunarodni prijevoz i mi smo protiv e, ovog obvezatnog vraćanja kući za kamione u određenim e, okolnostima. Moramo biti fleksibilni e, za to vraćanje kući za naše španjolske vozače. Želim zahvaliti predsjedniku Tajaniju. On je spasio imidž Europskog parlamenta sinoć jer ne možete na ovaj način donositi zakone kako je to predloženo. Europski parlament bio bi doživljen kao zamjenik kvalificirane većine vijeća ili čak i kao e, zamjenik komisije. Politika uvijek znači kompromise i e, mislim da smo sada zapravo izgubili svaku mogućnost u ovom parlamentu da profesionalno i odgovorno postignemo bilo kakav kompromis ne do kraja sljedećeg tjedna, nego do kraja ovog našeg mandata. Kako to zapravo izgleda u kontekstu e, paketa za mobilnost 1? E, nadležni odbor ne može podnijeti prijedloge, klubovi su toliko podijeljeni da čak ni najveći politički klub nema nikakvo stajalište i čak i ako e, nastavimo sljedeći mjesec na isti način e, i e, što će to značiti našim građanima, što će to značiti za izbore? Oni će misliti da političari mogu žrtvovati jedinstveno tržište u cestovnom prijevozu, da to posluže nekim protekcionističkim potrebama e, u nacionalnim državama. To nam ne treba. Hvala. Gospođo Bilbao Barandika, na jednu minutu. Hvala. Glatko funkcioniranje prijevoznog e, sektora temeljno je za rješenje za funkcioniranje Europske unije, ali imamo interni socijalni dumping, nejednakost pristupa e, operatora na tržište i to nije dobro. E, moramo se riješiti rješenje koje je posebno za svaku zemlju i sada ovime što radimo nismo riješili probleme, samo smo ih povećali. E, ovo kompromisno rješenje koje e, predlažu izvjestitelji za ova tri izvješća, mjere koje predlažu poboljšavaju uvjete u sektoru, poboljšavaju sigurnost ceste, učinkovitost prijevoza, utiru put za buduća rješenja i žele promijeniti živote na bolje. Građani, e, birači žele postići ono što je najbolje, ali znaju da je najbolje neprijatelj dobroga. A to se primjenjuje i na prijevoz. Dakle, oni koji rade nešto u izborne svrhe u krivu su. Ovaj e, paket o mobilnosti nije najbolji mogući, ali jako puno je toga uloženo i situacija bi s njim bila puno bolja nego što je danas. Sada za zelene. <clears throat> Dragi kolege, mjesecima već radimo kako bismo poboljšali uvjete rada onih koji rade u cestovnom prijevozu. Ali u ime interesa njihovih država te se prava tih radnika se stalno nječu. Govorimo o muškarcima i ženama koji rade dugo radno vrijeme, ne vide obitelj, spavaju na parkiralištima, a drugi bi htjeli da oni spavaju u kabinama kamiona. Dumping, e, socijalni dumping koji je velika poduzeća iz tog sektora organiziraju. Ti su ljudi istrpljeni, a to ima kobne posljedice po cestovnu sigurnost. Jer umoran vozač je u opasnosti sam po sebi, njegovo teret je također u opasnosti, ali i svi drugi koji su na cesti. Moramo prestati eksploatirati one koje rade u tom sektoru. A to neki iz tog sektora traže kao i neki koji su ovi vječnici. Trebamo i jednostavno prestati sa zakonima koji će biti moderno robstvo. Jer e, ova pravila trebaju biti dobra za sve u Europskoj uniji. Ne želimo zaposlenike drugog razreda. I zato će nastavljamo boriti kako bi se pravila primjenjivala na sve, a ne samo na neke. Ne želimo da se dovode u opasnost ničiji život i zato mi se protivimo tome da se ljudi odmaraju tjedno u kamionskim kabinama ne želimo isto tako ovo vraćanje praznih kamiona u sjedište. I mi ćemo se boriti protiv loših pravila kapotaže. Dame i gospodo, Europska unija mora održiti obećanja. Svi želimo socijalnu Europu, pa krenimo i učinimo to. Svatko mora preuzeti na sebe odgovornost. Svatko treba gledati što je dobro, a ne koji su njegovi interesi ili interesi njegove države. Mi smo tu kako bi vrijedila dobra pravila u Europi i kako bismo ih nadzirali. Hvala lijepa. Sad u ime kluba zastupnika GUE, gospođa Gonzales Penjas na jednu minutu. Hvala lijepa, e, predsjednice. Promjene ovih teških radnih uvjeta za vozače ne mogu uvjetovati, biti uvjetovane e, dozvolom socijalnog dumpinga u odnosu na kretanje i kapitažu vozača u druge države članice. Ako e, želite da vozači imaju tjedne odmere izvan kabine u pristojnim uvjetima, onda dozvolite da to bude situacija E, u kojoj će e, španjolski vozači plaćati manje od drugih. E, kako je to situacija? Moramo imati jednu poštenu odredbu prema kojoj vozači mogu spavati u krevetu kada nisu kod kuće, da ne moraju raditi dva tjedna u nizu daleko od zemlje porijekla i moramo osigurati da se tahograf ugradi u njihove kabine, da se prijevara ostavi u prošlosti, da se izbjegne nepošteno tržišno natjecanje E, to treba biti upisano u zakon o radu i treba biti pitanje sigurnosti. Merci, Madame D'Amato. Hvala, sada gospođa D'Amato u ime fdd na jednu minutu. Hvala lijepa. Hvala, predsjednice. Hvala lijepa. Ovaj sektor traži hitne mjere. Ovaj je sektor ona gdje se sučavamo sa velikim brojem problema. Mnogi su u situaciji ropstva. To su vozači koji e, voze po cijeloj Europi i oni stalno su u njihovom prevoznom sredstvu. Tamo spavaju, tamo jedu i nemaju vremena vraćati se kućama kako bi tamo bili sa svojim najdražima. Osim toga, postoji tu i problem nelojalne konkurencije. Moramo omogućiti ljudima da imaju iste uvjete tržišnog natjecanja. Moramo se boriti protiv des lokalizacijama. Jer e, moramo paziti kakve su poticaje daju za plaće. A u posljednjih godina socijalni standard je stalno išao na dole, kao i plaće. I sada se situacija mora promijeniti i ispraviti. A ni iz ovog parlamentarnog saziva ne smijemo se izvući iz naših obveza. Naći ćemo se dakle sljedećeg tjedna na odboru TRAN kako bismo osigurali pravila život za naše prevoznike. Sada gospodin Majer na jednu minutu. <laughs> Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Hvala gospođo predsjedateljice. Budite iskreni prema ljudima koji nas slušaju. Vrijeme je prekratko i ne možemo se sad gubiti u silnim riječima. budite iskreni i recite da se e, paket za mobilnost broj 1 u ovom e, mandatu neće dovršiti. To je tužno za mnoge vozače širom Europe. Kakva je sada situacija? Nije e, bilo puno promjena u odnosu na paket o kojemu smo razgovarali prije godinu dana. Što smo htjeli postići? Htjeli smo postići poboljšanje uvjeta rada vozača Predsjedništvo vijeća je dalo opći pristup i što je od toga nastalo? Ništa. Postoje razlozi zašto ništa nismo učinili. S jedne strane imate e, suprotne situacije e, na liniji između socijalista i pučana. I s, druge strane imate e, predsjedanje, odnosno vođenje cijelog tog predmeta koje je išlo na nedemokratski način. Bili su neslužbeni koordinatori neki i nisu se pozivali drugi. Hvala gospođo Deli, vidla sam vas. Gospodine Mar, prihvaćate li plavi karton gospođe Deli? Izvolite gospođo Deli. Ne prihvaćam da u ovom parlamentu dovodimo u pitanje moje nadležnosti u okviru odbora za promet. Neću vam se sada usprotiviti tako što ću vam reći da vaš klub želi zaista uništiti i zaista pogoršati europski projekt. Ne dopuštam da u mom odboru e, neko kaže drugačije, ja ću se boriti i učiniti sve kako bih poboljšala uvjete rada zaposlenika. I to vam otvoreno kažem. Pa ko vi mislite da ste kako biste sudili kako ja predsjedavam odborom? Ne prihvaćam to. Hvala vam, gospodine Majer. Imate 30 sekundi za odgovor. E, gospođo Deli, morat ćete to čuti sad što vas ide. Znate da je bilo neslužbenih sastanaka koordinatora bez nazočnosti koordinatora iz klubova zastupnika. Dakle, zaobilazili ste neke i održavali takve sastanke. To je drsko. Nismo sada u raspravi gdje će postavljati pitanje odgovori putem plavog kartona. Gospođa Lukačevska na jednu minutu. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Želim E, zamoliti predsjednicu i sve političke klubove Nemojmo oduzimati više vrijeme, vremena za ovaj paket u mandatu. Imamo preko 1500 amandmana. Nije moguće iznaći kompromis, bilo kakav smisleni kompromis. Nismo spremni pripremiti ovaj paket o mobilnosti, da bude jasan, pouzdan i transparentan i da poštuje jedinstveno tržište, a ograničava nepoštenu konkurenciju. E, isto tako ne može biti takav e, e, da njegova provedba ne pogodi europske potrošače. Slažem se sa gospođom Deli, ne bismo trebali gledati samo interese svojih zemalja. Mislim da se moramo pridržavati te politike damo i go, dame i gospodo, što, ovo što se događa u Europskom parlamentu sramotno je. Naravno, moramo se boriti protiv nepravilnosti, stvari koje su netočne, ali e, e, isto tako moramo se boriti i protiv svih vrsta nepopuliznosti. E, Upočivanje radnika u, e, e, u prevozu stvari, ali želite ograničiti i vraćanje u, na pet dana u vraćanje u mjesto prebivališta. A što je sa boravkom u hotelima? Gdje, na mjestima gdje zapravo uopće nema hotela, gdje zapravo uopće i nema parkirnih mjesta koja bi bila tome posvećena. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni i bila sam apsolutno spremna vremena. E, Đo Lukačevska, gospodin Ratke vam želi postaviti pitanje putem plavog kartona. Prihvaćate li? Izvolite. Postavite pitanje. So, jetzt geht's. Ich hätte zwei konkrete... Imao bih dva konkretna pitanja za kolegicu. Prvo, ako već tako strastveno govorite o slobodi zajedničkog tržišta, mislite li e, time da to tržište mora biti oslobođeno od socijalnih pravila? A drugo, ako već ukazujete na to da su uskoro izbori, onda je pitanje koliko dugo treba razgovarati o ovim zakonima prije nego što budu zreli za donošenje odluke i drugo, što je s pitanjem stvarnog poboljšanja radnih uvjeta. Razgovarao sam s mnogim rumunjskim vozačima i na njemačkom području i to što sam čuo je nevjerojatno. E, mi imamo osjećaj da e, nećemo naći primjereni kompromis i da nećemo moći ovo privesti kraju u okviru trijaloga. Što se tiče kabotaže, ako se promet odvija izvan matične zemlje, onda je to upućivanje vozača. Naime, uvijek su e, tim odlukama pogođeni vozači. Zašto sada to još više ograničavati? Zašto bi tranzit bio e, smatran upućivanjem vozača? Dakle, auto koje, prolazi kroz više zemalja, mislim da se tu samo narušava e, tržišno natjecanje. Gospođo De Monte na jednu minutu. Hvala lijepa. Za početak želim reći da bismo trebali promijeniti ime paketa. Paket o mobilnosti trebao bi postati možda paklet o imobilnosti jer posljednjih mjeseci stalno se ovaj e, paket baca sa odbora na promet na ovu plenarnu sjednicu. Danas smo trebali glasati, još uvijek raspravljamo. Mislim da je do sada sve dobro napravljeno i da smo napravili dobre kompromisne amandmane o kabotaži, o vremenima e, odmora, o vožnji. Imam e, određene rezerve što se tiče prekogranične kapotaže jer mislim da tu govorimo o iluzijama, ali napredovali smo zaista i moramo e, raditi isto tako e, na uvođenju pametnog tahografa jer to je jedni način da kontroliramo nove norme. I zato zaista molim da glasamo prije kraja ovog mandata jer će to biti i jedini način da budemo mogli reći da dobro radimo za građane i poduzeća. Sada gospodin Zlotovski na minutu i 30. Dame i gospodo, o čemu ovdje govorimo? Govorimo o uvjetima, e, e, radnim uvjetima za vozače, e, o uvjetima odmora, o tahografima i bog zna o čemu još. No mi svi jako dobro shvaćamo da se tu ne radi o svim tim temama. Zašto e, vozači, vozači kamiona prosvjeduju danas pred Europskim parlamentom? E, u ovom paketu mobilnosti ne radi se o tome da stvari budu bolje, osobito za vozače, nego jedno jednostavne stvari. O tome da zemlje sa periferije Europe, osobito istočne, ali i južne Europe, e, treba biti dio zajedničkog prijevoznog tržišta. Dakle, tu se ne radi o radnim uvjetima, uvjetima prijevoza, tu se radi o podjeli zajedničkog europskog tržišta, unutarnjih tržišta, da me gospodo zemlje koje su se pridružile Europskoj uniji 2004. godine, prihvatile su činjenicu da postoji unutarnje tržište, razvile su svoj prijevozni sektor, a sada ih se želi e, e, odrezati. Dakle, ove sve teme o kojima govorimo, dobro, možemo o njima govoriti, ali postignimo komprimas. Jer kakav je to komprimas ako imamo 1600 amandmana e, o kojima se treba glasovati na plenarnom zasjedanju? Je li to kompromis? To uopće nije kompromis. I zato ovaj parlament ne bi trebao dalje glasovati. Odgodimo to na sljedeći mandat. Gospodine Zlotovski, gospodin Hertug vam želi postaviti plavi karton. Izvolite, gospodine Hertug. Hvala kolegicama i kolegama. Ja bih sad htio samo pitati. Ovako kako sada raspravljamo, ovi koji su sada govorili, e, čini se kao da niste bili prisutni e, posljednjih mjeseci. Neki od vas su bili moji izvjestitelji u, u sjeni. Zajednički smo radili kolega Deli, kolega Kilonen i tako dalje. Zajednički smo sve dogovorili. I što sad ovo znači? Pa bili ste s nama. Prvo ste bili za, pa ste bili protiv. E, to je istina i to treba reći. No, šanovni, šanovni e, Poštovani gospodine zastupniče, ne vidimo se mi danas prvi puta ovdje. Naravno da smo podržavali kompromise. Međutim, većinom, većinski su odbijeni tijekom protekle godine dana i sad više nemamo kompromisa. Danas govorimo o kontroverzama koje su tu nastale. Kontroverza je to što se ovime zapravo narušava unutarnje zajedničko tržište, a to je najvažnije. Gospodin Telička na jednu minutu. Hvala lijepa. E, žao mi je zbog odluke predsjednika parlamenta prije svega, jer to znači da ćemo sljedećeg tjedna ponovno uložiti isti broj amandmana. Evo što će se tim postupkom dobiti. Drugo, žao mi je da predsjednik nije uložio napore da odgovori na zajedničko pismo kolega Ertuga, Delija, mene i Kilonen, e, kao i nekih odbora. Ali e, imamo velik broj amandmana, to je namjerno napravljeno, namjerno su uloženi kako bi se cijeli postupak zakomplicirao. O tome se ovdje radi. A vi sad zapravo kažete trebate to odgoditi. Kompromise imamo, a sljedeći tjedan ćemo odlučiti želimo li interno tužište nesavršeno koliko i sam prijedlog, ali koji će moći funkcionirati i neće, ili ćemo jednostavno dovesti do jednostranih mjera koje smo imali i u prošlosti i koje će dovesti do fragmentiranja tržišta. Na vama leži odgovornost za to. Hvala, vidim da se kolege javljaju za plavi karton, međutim imamo puno, puno E, kolega koji se još treba javiti za riječ, pa dajem riječ gospodinu Tayloru na jednu minutu. Hvala lijepa. Mislim da je došlo vrijeme da se ponovno vratimo i revidiramo povelju o temeljnim pravima. To vidjet ćemo tamo kaže da svaki e, zaposlenik ima prava raditi na, u radnim uvjetima koji poštuju njegovo dostojanstvo i e, zdravlje. Imamo uvjete u kojima rade vozači koji dugo voze i prekogranično, a njihove su prava upravo suprotna, ona su nedostojanstvena, oni su lišenih socijalnih prava jer e, oni su zaposleni pod sumnjivim uvjetima u tvrtkama, paravanima. Mnogi su primorani odmarati se u vlastim vozilima, nedostojni ni osnovni higijenski uvjeti. E, WC i kupaone. E, pogledajmo još i e, druge parametre. Statistike nam kažu da je zamor vozača onaj koji dovodi e, do nesreća i to je glavni uzrok automobilskih nesreća. A mi moramo imati referentni period od dva tjedna i ne smijemo proširiti broj radnih sati za vozače, a odmarati se moraju u hotelima. Što se tiče ove zbrke sa stotinama amandmana, to nije način da se lišimo vlastite odgovornosti kao što kaže neki kolege. Jer e, rezultat će biti loš. Hvala. Rekla sam već da ne mogu više prihvatiti plave kartone jer smo od jutra imali jako puno kašnjenja. Gospođa Kari. Drage kolege, prošle jeseri e, sam posjetila filipinske vozače koje su preko Poljske doveli u Europsku uniju, dobili su radne dozvole i onda su ih slali po Europi. Plaćali su ih 15 danskih eh, kruna po satu, to su 2 eura. Eh, vidjeli su naravno da njihovi kolege su bolje plaćeni i eh, da treba vidjeti kako živjeti od tog novca. I sad pitanje, zašto su ti ljudi ostavljeni na cjedilu, zašto imaju takve loše radne uvjete? Ti su ljudi bili mrtvi, umorni. 16 sati u komadu su znali voziti po tim cestama prije nego što bi se e, izmijenili s kolegom. Njihovi doživljaji, to što su oni ispričali, e to je ta druga strana medalje koju imamo na zajedničkom tržištu. Mi smo suodgovorni za to. Želimo li štititi ljude ili koga? Po mom mišljenju prvo ljude, radnike. Gospođo tu na jednu minutu. Hvala lijepa. Reforma kabotaža, upućivanja radnika i radnog vremena u paketu mobilnosti pokazuju nam jedno. Evropska unija je toliko socijalna koliko su socijalističke republike istoka Europe bile demokratske. Dvije godine ovog dijaloga među gluhima pokazalo je još jednom da Europska unija ne može poboljšati uvjete rada svojih zaposlenika. I isto tako pokazuje koliko države članice imaju različite interese i suprotstavljene interese. Jer ovdje se želi jednostavno